Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, ljubazno vas molim da se smjestite. Krećemo sa poslijepodnevnim dijelom sastanka. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu predsjedati ovim dijelom sastanka i pozdraviti predsjednika odbora Kneseta za obranu, gospodina Cakija Hanabija, kojeg pozdravljam. Ispričavam se ako nisam baš dobro izgovorila vaše ime, ali u svakom slučaju želim vam srdačnu dobrodošlicu na pododbor za sigurnost i obranu. Ovaj dio našeg sastanka iskoristit ćemo za razmjenu razmišljanja, a tema o kojoj ćemo raspravljati je globalna sigurnost prijetnje globalnoj sigurnosti i implikacije na Bliski istok i Europsku uniju. Naravno, računamo e, na vaš savjet vezano uz implikacije na Europsku uniju, ali u svakom slučaju želimo se usredotočiti na Bliski istok jer je to danas važna tema. E, predsjedatelj Knesetovog odbora već je bio naš gost jučer na sastanku Afeta. Bila je to vrlo zanimljiva rasprava. Općenito mi se u pododboru nastojimo usredotočiti nešto više na pitanja sigurnosti i obrane i zaista nam je čast što vas imamo prilike ugostiti. Izrael je vrlo važan partner Europske unije, velikog broja država članica Europske unije i bez daljnjeg odlaganja željela bih vam dati riječ kako biste iznijeli svoje uvodno izlaganje. E, naši članovi će zasigurno biti spremni postavljati pitanja, iznositi komentare e, kako bi e, čuli vaše razmišljanja o ovoj temi. Hvala lijepa, Vaša ekscelencijo, uvaženi članovi pododbora. Drago mi je što imam prilike biti ovdje zajedno s kolegama kao predstavnik Izraela. Pozvani smo u Europsku uniju i održali smo već niz vrlo zanimljivih e, analitičnih sastanaka u različitim e, forumima. Jučer smo se sastali sa nekoliko vrlo važnih predstavnika Europske unije. Također su nas ugostili u odboru za vanjske poslove. Razgovarali smo sa i predsjednikom i članovima odbora. Sastali smo se kasnije sa njezinom ekscelencijom Federico Mogherini. Jutros smo imali priliku održati sastanak sa ministrom vanjskih poslova Belgije, a sutra ćemo se sastati sa nizozemskim ministrom vanjskih poslova Jako nam je drago što smo danas ovdje s vama, zato što je ono čime se naš odbor bavi zaista usredotočeno na pitanje obrane i sigurnosti. Nažalost, to je ujedno i glavni problem u Izraelu. Odbor se bavi direktno e, pitanjima kao što su obavještajne informacije, e, sigurnosne službe, mosat Shin različite vrste internetskog internetskih prijetnji, dakle svi aspekti koji mogu biti povezani sa sigurnošću i obranom. Moji prijatelji i ja danas ćemo razgovarati o temama koje ste vi istaknuli kao važne vama. Ovdje je s nama izraelski veleposlanik u Europskoj uniji. Radi se o velikom profesionalcu i jednom od naših najvažnijih diplomata. Gospodin David Walter je ovdje. Hvala vam lijepa što ste nas pristali dopratiti na današnji sastanak. Tu su i tri zastupnika u parlamentu Zapravo smo četiri zastupnika iz četiri različite stranke, dva iz oporbe, dva iz koalicije koja je na vlasti. Ne možemo otići iz zemlje ako ne idemo u parovima 2 plus 2 i 1 plus 1 zato što je zapravo odnos snaga 61-59 ako netko slučajno zaspi, ako nekoga boli glava ili ako se nešto slično dogodi um, posljedice mogu biti e, prilične, tako da smo mi poput e, nojne arke idemo u parovima. Ovdje e, Mehav Mihaeli koja je u drugom mandatu zastupnica u parlamentu, ona je istaknuta predstavnica naših laborista i kad je ona sa mnom znam da u e, Izraelu neće biti nikakvih e, e, grešaka u vladi. Gospodin Jakov Peri, ministar za tehnologiju i znanost, skoro sam umjesto science rekao silence jer je on gotovo 32 godine zapravo prešutno radio svoj posao, naime bio je u izraelskoj sigurnosnoj službi također je e, bio i e, u redovnim povrbenim postrojbama i e, u konačnici je napredovao do vodeće pozicije i nakon što je završio sa svojim borbenim putom, on je zapravo prešao u politiku i u, bio je radio u Ministarstvu financija u prošloj vladi. Zatim naš kolega koji je čitav niz godina proveo kao veleposlanik Izraela u SAD-u, i to za vrijeme vrlo napetih odnosa između predsjednika Obame i našeg e, premijera Netanjahua, Michael Oren. Drago nam je što nam je pomogao održati savezništvo sa našim partnerom SAD-om. Napisao je nekoliko knjiga o vanjskoj politici i za vrijeme i o svojoj karijeri u Kolanu, što zapravo znači na hebrejskom zajedno. E, bio je čitav niz godina član Likuda, probao je čitav niz godina također u e, vladajućim strukturama i drago mi je što je ovdje s nama. Neću previše dužiti, predstavio sam sad članove izaslanstva. Mislim da je sada najbolje da damo riječ članovima vašeg pododbora da postavljaju pitanje onome što ih zanima. Naravno ja mogu govoriti o svemu, ali možda ćemo ipak stvari na neki način konkretizirati kroz dijalog i bilo bi najbolje najprije čuti naše, vaše članove. A e, sada dajem riječ gospodinu Arnaud Dežanu iz EPP-a iz Francuske koji je bivši predsjedatelj ovog pododbora. Ja ću postavljati pitanja na kraju. Ja ću također iskoristiti priliku, ali sada najprije dajem riječ gospodinu Danžanu. Hvala lijepa. Gospodine e, predsjedniče odbora, dobrodošli u naš pododbor. Sorry. Mm, here is the voice, here are channels. Switch it to English. Okay, please. Ah oui, bienvenue, monsieur le, le président. Dobrodošli, gospodine predsjedniče odbora. Ja imam čitav niz pitanja koje bih vam želio postaviti, naravno. Budući da nije bilo stvarnog uvodnog izlaganja, ja ću odmah krenuti u samu srž stvari. Znate i sami da je za nas Evropljane prioritet kada se radi o Bliskom istoku, to je apsolutno prioritet, naravno. Oprostite, izgleda da još imamo poteškoća s primanjem prijevoda. Notre priorité au, au Moyen-Orient Eh, dakle, kao što sam rekao, naš prioritet na Bliskom istiku je svakako situacija vezana uz eh, sukobe u Iraku i Siriji, a posebice nas zanima eh, borba protiv takozvane islamske države. Zbog čitavog niza objektivnih razloga mi naravno možemo shvatiti da to nije nužno strateški prioritet Izraela. Izrael svakako ima drugih sigurnosnih problema koja, ko, koji su im važniji. No, mene zapravo zanima kako vi vidite tu prijetnju, prijetnju koja je na vašim granicama, ili ipak se radi o prijetnji na, vašoj granica, na vašim granicama koja raste iz dana u dan. Također treba imati u vidu da je to prijetnja koja zapravo uključuje i e, palestinski teritorij. Sve više se govori o mogućnosti da se ta teroristička grupa zapravo ukorijeni u um, Cisjordanu, odnosno eh, u prostoru Palestine, a ipak se zapravo radi o sukobu koji se odvija u dvije susjedne zemlje Izraelu, eh, Jordanu i eh, Libanonu. Dakle, ono što mene zanima jest postoje li određene aktivnosti, izravne možda, koje bi mogle navesti Izrael na snažniju suradnju u smislu suradnje dakle sa zemljama u regiji kako biste spriječili daljnje širenje ove prijetnje koja je pozvazana sa islamskom državom? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje. Sirijski sukob danas je e, na neki način nešto što se percipira kao um, osovina, kao rusko-iranska osovina koja uglavnom daje potporu Asadovom režimu u Damasku. Ono što mene zanima jest kako biste vi sa gledišta e, sigurnosnih interesa Izraela proanalizirali tu situaciju. Pritom posebno mislim na ulogu koju u e, zaoštravanju situacije na terenu u korist režima igra Hezbolah. Hvala. Hvala lijepo gospodin Picula. Hvala lijepa gospođo e, predsjedateljice. Lijepo vas je vidjeti nakon godinu i pol pon ovdje. Ja sam tada bio u posjetu Knesetu kao član kluba zastupnika socijalista i demokrata i sjećam se jako dobro naših rasprava tijekom kojih smo raspravili čitav niz različitih sigurnosnih pitanja. Namjeravao sam iskoristiti ovu priliku kako bih vam postavio sljedeće pitanje. Radi se o pitanju koje je vezano uz nešto što ste spomenuli zajedno s kolegama iz Kneseta. U to vrijeme radilo se o dosta poremećenim odnosima s Turskom. E, tada mi je rečeno da postoje određene mogućnosti da se odnosi s Turskom poboljšaju. Sada je prošlo godinu i pol i možemo vidjeti nakon tog vremena da je Turska zapravo postala glavnim akterom u raspravama o migracijskoj krizi. Dakle, kada govorimo o priljevu ljudi koji dolaze s Bliskog istoka, prelaze Tursku kako bi došli do Europske unije. Mene zanima kako vi vidite ulogu Turske na Bliskom istoku? Također me zanima kako vidite angažman Rusije Možemo naravno govoriti o trokutu Rusije, Izraela i Turske, zato što odnosi Rusije i Turske također predstavljaju eh, razlog za određene dvojbe ovdje u Europskom parlamentu. Hvala lijepa, Manspat. Hvala lijepa. Naravno, kao što znate, situacija kod vaših susjeda postaje sve složenijom a jedan od najnovijih zabrinjavajućih razvoja događa zapravo se tiče e, Sinaja u Egiptu, to vam je praktički u susjedstvu. Ono što bih ja želio čuti jest kako vi vidite trenutačnu situaciju na Sinaju, koji su vaši komentari. Naime, jedan dio tog poluotoka zapravo nije pod kontrolom Kaira a isto tako postoje određeni rizici za turiste i e, strane državljane u tom području. To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje odnosi se na Iran. Sada, nakon ovog dogovora o nuklearnom naoružanju e, koje koji je postignut s Iranom i drugim državama, E, prema vašem mišljenju u kojoj mjeri to zapravo mijenja situaciju, situaciju posebice imajući u, vidu da je ukinut jedan dio sankcija. Je li to nešto što bi moglo imati isključivo negativne učinke na sigurnosnu situaciju za Izrael ili vidite također određene pozitivne elemente, eventualne prilike koje bi se mogle pojaviti u vašem odnosu s Iranom? Hvala. Gospodin Michael Gower. Hvala vam lijepa. Šalom, dobrodošli. Dobrodošli sa delegacije iz Kneseta. Ono što je lijepo u Izraelu je to da već uvijek donosite različita politička mišljenja sa sobom kad idete u posjetu, zato što polazite od toga da imate jednako toliko različitih mišljenja e, kao i mi po pitanju raznih tema. I zbog toga je ovakva razmjena gledišta uvijek i jako korisna. Povremeno ustvrđujem da s onima koji više ne izvršavaju neku dužnost, s onima koji izražavaju mišljenja, a koji nisu više na funkciji, da se zapravo češće slažem s njima, s tim osobama, nego s onima koji akutno opisuju politiku i koji odgovaraju za tu politiku, ali to samo kao usljedna primjedba. Moje pitanje je sljedeće. Kako izgleda ta više slone problema, posebice u Siriji, kako to procjenjujete? Prije svega što se tiče granice koju vi čuvate. Dakle, primjećujemo da ćemo s jedne strane da smo do 2011. Stan, godine imali s jedne strane modus vendi sa Asadom, ta granica je bila stabilna. Glavni problem koji ste imali s, njim je da je on eh, odobravao da eh, se provozi oprema iz Irana do Hezbolaha, ali inače je ta granica bila stabilna. To se sada promijenilo i vi sada morate potpuno drugačije na tom području djelovati. Pitanja vezano uz Tursku su već postavljena. S jedne strane primjećujemo da kurske kurdske pešmerge u Siriji da su najbolji borci protiv uh, a a s druge strane se Turska bori protiv njih, a isto tako i sirijski režim. A s druge strane pak je situacija takva da režim pokušava uz rusku pomoć eh, prisiliti eh, umjerenu oporbu, eh, stirati umjerenu oporbu u kut i koje je zapravo vaše stajalište ako umjereni oporbenjaci dolaze k vama, jeste li ih već E, primili, jesu ih već e, primili da bi se ih zaštitili od režima. Čitamo da dopuštate i prijevoz e, bolesnika preko granice. Dakle, zanimalo bi me isto tako i kako izgleda vaš humanitarni odgovor. A osim toga, što se tiče Irana i pitanja treba li nam sporazum ili ne, to mislim da se naša mišljenja razlikuju. Ja imam osjećaj da je većina izraelskih političara protiv ovog novog nuklearnog dogovora, a ja, kao i većina u ovom parlamentu, e, kažem da je dobro da imamo taj dogovor, zato što na taj način već vidimo da e, je Iran se već riješio određenog dijela opreme, prije svega kada se tiče centrifuga, i ne smatrate li da smo s time učinili dobar korak s kojim smo isto tako otvorili mogućnost da mi, ali i vi u budućnosti možete razviti drugačije odnose s Iranom nego do sada. Pan posao e, Januš Zamka, bardzo e, Hvala lijepa, Januš Zamka. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče odbora. Vi ste na čelu odbora koji se zaista bavi zanimljivim područjem. Bavite se vanjskim poslovima, obrambenim pitanjima i posebnim službama. Temeljem obuhvata rada vašeg eh, odbora želio bih vam postaviti tri pitanja. Kao prvo pitanje nastavno na ono što je rekao gospodin Galer. Iran. Iran je vrlo važan akter. Međutim, istovremeno predstavlja i prijetnju. Moje pitanje koje se odnosi na Iran je sljedeće. Naime, radi se o različitim procjenama, različitim evaluacijama onoga što se događa ili što se zapravo e, događalo sa dalekometnim projektilima u e, Iranu. Znači li ovaj dogovor s Iranom da Iran zapravo zamrzava svoje obrambene kapacitete ili će ih se jednostavno riješiti. Jer s jedne strane je zapravo jedna stvar ako zamrznete korištenje, na primjer, e, centrifuga, s druge strane je ako ih u potpunosti rastavite i stavite izvan uporabe. Dakle, mene zanima kako je vaše mišljenje kada se radi o razvoju situacije s korištenjem nuklearnog oružja u Iranu, a također naravno ostaje i pitanje kapaciteta za korištenje nuklearnog e, oružja. Drugo pitanje odnosi se na Siriju i Golansku visoravan. Naime, povijest nas tuči da je Golanska visoravan zapravo mjesto na kojem se uvijek ratovalo. Što se tamo konkretno događa kada govorimo o sigurnosnoj situaciji? Kakva je situacija zapravo na terenu na Golanskoj visoravni? Naime, u Siriji na različitim mjestima postoje različite sigurnosne okolnosti. Moje treće pitanje odnosi se na nešto što me zaista brine, a to je moć i snaga koju Izrael vuče ne samo iz e, vrlo sposobne obavještajne službe već e, i iz konkurentne prednosti koju vam daje tehnologija. Dakle, radi se o razvijenoj tehnologiji, preciznosti u ratovanju. Mogli bismo nadugo i naširoko govoriti o tehnološkim rješenjima koja postoje, ali ja mislim da su vaša tehnološka rješenja još uvijek najbolje na svijetu. Dakle, u susjedstvu se odvija rat, rat u Siriji. Taj rat zapravo pokazuje i da se koriste određene tehnologije. Ako pogledamo situaciju sa tehnološkog gledišta, ako pogledamo zrakoplovne snage, onda možemo vidjeti da se koriste različite tehnologije, Amerikanci koriste različite tehnologije, Rusi različite tehnologije. Moje pitanje je sljedeće. Taj e, rat, taj poligon da ga tako nazovemo, zapravo je poligon za testiranje različitih vrsta oružja. Vidite li kakva rješenja koja su za vas nova, koja bi vas iznenadila, jer svaki rat E, za sobom donosi, sa sobom donosi nešto novo, a znamo da ste vi stručnjaci u razvijenim tehnologijama. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče odbora, izgleda da međunarodna stabilnost i mir nikad nije bio ugrožen u tolikoj mjeri kao što je to danas, barem ne u razdoblju nakon drugog svjetskog rata. Suočavamo se sa velikim brojem prijetnji i izazova kada govorimo o sigurnosti i obrani. Uzimajući u obzir strateško partnerstvo sklopljeno između Izraela i Europske unije, možemo reći da imamo zajedničke interese kada se radi o stabilnosti i miru. Koje je vaše viđenje potencijalne intervencije na terenu od strane Turske i Saudijske Arabije ako pošalju svoje trupe na teren. Kako vi vidite tu situaciju, posebice nakon što su Rusi intervenirali, što je u velikoj mjeri zakompliciralo situaciju? Drugo, kako je vaše viđenje ili e, kako stručnjaci u Izraelu e, gledaju na migraciju prema Europi? Kako će taj veliki migracijski val e, utjecati prema vašem mišljenju na sigurnost i stabilnost e, Europske unije i cijeloga područja? I zaključno, izgleda da ISIS posjeduje kemijsko oružje. Kako će Izrael zaustaviti tu veliku prijetnju za sigurnost i stabilnost? Hvala. Gospodin Valtmans. Gospođa Valtmans, oprostite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče odbora, hvala vam lijepa što ste došli na sastanak našeg pododbora. Pitanja koja ću postaviti zapravo su vrlo slična onima koje su već postavili moje kolege. To su neke stvari oko kojih se zaista postavljamo pitanje. Kao prvo situacija u Siriji. Mene zanima kako je vaše viđenje e, sudjelovanja Rusije i Saudijske Arabije u sukobu. Te kao što su rekli i ostali govornici, zanimalo bi me e, kako je vaše viđenje borbe protiv ISIS-a, kako se možemo boriti protiv njih. I zatim je naravno tu pitanje migracijske krize. Prema vašem mišljenju, koje su glave posljedice migracijske krize na vašu zemlju i na Bliski istok? Mislim da je to također nešto o čemu bi nas zanimalo vaše mišljenje. Hvala. Hvala. Mnoga su pitanja već postavljena, pa moram priznati da mi je malo teško postaviti neko pitanje, ali kao prvo željela bih vas još jednom pozdraviti u e, Europskom parlamentu. To je dobrodošlica i njegove ekscelencije veleposlaniku kao i svim zastupnicima u Knesetu. Željela bih postaviti sljedeće pitanje. Kako biste vi opisali trenutačne odnose između Izraela i Turske. Kakva je narav nedavnih terorističkih napada na teritoriju Izraela, dakle govorimo o napadima, noževima, e, ubojstvima i slično. Za nas je to relativno nova stvar, nikad ranije nisam čula za takve incidente, ali to vjerojatno nije baš novost za vas. I druga stvar koju želim pitati e, vezana je uz informacije. Tijekom rasprave u Ujedinjenim narodima predsjednik Rusije Vladimir Putin spomenuo je mogućnost doprinosa koalicijskom djelovanju u Siriji E, putem obavještajnih e, podataka, dakle informacija. Te je spomenuo još tri zemlje, uključujući Iran i Irak, e, kao izvore informacija. Izgleda da je Iran pretrpio značajne gubitke na sirijskom teritoriju, Mene bi zanimalo što vi mislite, kakva je vrijednost takvog doprinosa u smislu danih informacija? Kakav scenarij biste vi savjetovali za djelovanje u Siriji? Jesu li zračni udari dovoljno učinkoviti? trebali slati kopnene snage a, a, ili ikakve snage? Ako da, kakve snage? Ispričavam se, imamo još jedno pitanje gospođa Ana Gomez prije nego što vam dajemo riječ. Uh, um, dobrodošli gospodine predsjedniče i dobrodošli i drugi članovi zastupnici Kneseta. Želim vam postaviti sljedeće pitanje. Sa tim incidentima napada nožem I Istodobno se događa po mom mišljenju još nešto i zabrinjavajuće, više zabrinjavajuće za budućnost i za postojanje Izraela. A to je činjenica da sve više obrazovanih mladih ljudi iz Palestine da su toliko očajni da osjećaju toliko beznađe da kažu da, da odustaju od rješenja s dvije države, da žele rješenje s jednom državom i da zapravo žele da Izrael nestane. to je dosta privlačno i onima koji ne napadaju nožem, ali koji vam kažu licem u lice da se takvo stanje ne može više nastaviti. Koje je vaše mišljenje o tome? A isto tako bi me zanimali vaši odgovori i na pitanja koje su kolege postavili o tome kako procjenjujete situaciju u Siriji. I zanima nas gdje ste vi u Siriji gledate li vi taj nered i kažete bolje da je taj nered oko svugdje oko nas, a mi smo sigurni ovdje jer svi drugi se međusobno bore? Ili koja je vaša uloga? Jer u nekim trenucima smo vidjeli da se e, borci za unusre liječe u izolskim bolnicama. Netko je spomenuo da se čini kao da Izrael surađuje s Rusijom za Asad, ali da istodobno i Iran radi sa Asadom, a to nije baš prijatelj Izraela. I zatim su ona druga pitanja. Jučer je gospodin Zarif, ministar vanjskih poslova Irana, nam rekao da je cijela ta regija bomba na odgucavanje. Razgovarali smo i o iranskom nuklearnom dogovoru, ali zapravo postoje mnoštvo nuklearnih dogovora, vojnih ili ne, koje nitko ne kontrolira i koje bi mogli potpuno razrušiti vašu regiju, a nitko mnogo o tome ne brine. I nikoga, nikoga to ne zabrinjava previše, pa toga zanima vaše mišljenje. I na posljedku pročitala sam jutros, to vidjela sam jutros program na televiziji o jednoj drogi koju koriste svi teroristički borci u toj regiji, daješ među ostalim, i koja se širi te koja ima strašne posljedice na mladež u toj regiji. To se zove kaptagon i to je neka vrsta amfetamina u kojoj mjeri će to imati posljedice na vas. Ne samo na izraelsku mladež, nego općenito na mlade ljude. Što to znači u smislu e, izolacije i e, radikalizacije, Možda ćemo probati tu drogu. Mi smo nekoć bili isto mladi, ali to stvara ovisnost. Okay. Excellency, I think that's... Oh no. Njegova a ne još jedan kolega, gospodin Marek Jurek. Hvala vam. Kada već imamo sad ovu priliku, mislim da bismo je trebali iskoristiti i stoga sam htio još dodatno postaviti dva pitanja. Većina stvari je već e, rečeno, a mene zanima nešto vezano uz Egipat. Muslimanska braća već bila na vlasti. Sad imamo ISIS, e, sad imamo taj jedan drugačiji scenarij za Egipat i mene zanima kako vi gledate na političku stabilnost u Egiptu. I još jedna tema promjena vlade. Nakon predsjednika Mose sad došao eh, Asi na vlast. Znači li to veću sigurnost za Izrael ili to nije imalo nikakve posljedice? i već smo ovdje u Europskom parlamentu imali dugu raspravu vezano uz rezoluciju o Palestini to prošle godine. Ta rezolucija i druge dokumente koje je Europska unija usvojila, kako je to utjecalo na raspravu i na mirovni proces? Je li došlo do nekakvih do nekakvog utjecaja na mirovni proces između palestinenskih vlasti i Izraela? Zatim isto tako zanima i dinamika nasilja. Ti i nasilja, popušaju li oni ili ne? I dobro, još je dosta toga postavljeno kao pitanje što sam ja htio reći. Hvala, sad moram zaključiti s govornicima. Moramo kontrolirati vrijeme. Izvolite, ekscelencija. Hvala vam lijepa, koliko sati bismo trebali završiti? U redu imam se samo već za spavanje. Ja ćemo ovdje ostati još čitavu noć. Da, nažalost imamo još i druge točke na redu. U redu pokušat ću biti što koncizniji. Neću se osvrnuti na svako pitanje, zato što su postavljena mnoga pitanja o Siriji, mnoga pitanja e, o Turskoj, Egiptu, Iranu, pa ću se posvetiti, posvetiti tim raznim e, poprištima s kojima je Izrael suočen. I ako nešto popustim, kažite mi, molim vas. Da započnem s dobrom vješću. Po našem mišljenju je dobra vijest Egipat, jer kada je, su muslimanska braća preuzela vlast u Egiptu, onda mi naravno nismo znali što će se dogoditi, ali vrlo ubrzo smo shvatili da je ta vlast bez okljevanja e, odlučila da je njihova misija da se ukine sporazum, mirovni sporazum koji je potpisan 1988. To je bilo pravo čudo na Bliskom istoku nakon toliko mnogo ratova. U četiri godine dakle, imali smo 66. 67. zatim 73. i tisuće izraelskih vojnika je platilo svojim životinima i tisuće desetaka egipatskih vojnika je također poginulo. I onda smo imali eh, predsjednika vlade u eh, Izraelu i predsjednika Sadata koji su nas izbavili iz tog kruga nasilja. Imali smo dobro funkcionirajući mirovni sporazum u proteklih 40 godina, skoro svih 40 godina. Odjednom je on ugrožen, odjednom smo osjetili da se moramo vratiti ponovno na to da jednu trećinu našeg sporazuma posvetimo Eh, vojnom osposobljavanju kako bismo eh, bili spremni eh, na eventualnu eskalaciju u Egiptu. Imali smo tisuće tenkova koji smo imali spremne za razmišljanje i to je bilo vrlo ali vrlo malo vremena je prošlo dok se ta, ta situacija nije promijenila i to je dakle bio jedan dobar razvoj u tom uznemiranom Bliskom istoku. Abdel Fattah Sisi jako hrabar čelnik je preuzeo vlast, spasio Egipat, spasio stabilnost Egipta, spasio Izrael, spasio je sve nas, sve nas e, dave države koje žele da diplomacija nadmašuje e, okrutno proliče A zbog ustanka daješa na Sinaju mi također primjećujemo da sigurnosno gledano imamo vrlo uske odnose s Egiptom zato što i njima prijeti daješ kao i nama. I mi osjećamo da nakon toliko mirnih godina, da nakon tog hladnog rata, da oni svačaju da ne samo da Izrael nije neprijatelj, već da Izrael može biti partner za Egipat kako bi povratili suverenitet nad Sinajom i kako bi e, mogli koristiti naše znanje, naše obavještajne informacije, naše sposobnosti, kako bi bili učinkoviti i bolji u svojoj borbi. Mi im nismo jako potrebni zapravo, ako budemo potrebni, vi ćemo im pomoći, ali oni su zapravo sposobni boriti se protiv Daješa to čine svakim danom i plaćaju za to vrlo visoku cijenu i gotovo svakodnevno gube ljude, ne samo na Sinaju i u Kairu i na drugim mjestima, ali mi im u tome želimo mnogo uspjeha zato što to nije nešto što je samo za, važno za nas i za njih, već i zato što je cijeli svijet angažiran u borbi protiv Daješa i oni to doista i konkretno i svaki dan to je navjerojatno jedina dobra vijest u proteklih pet godina. Sve druge vijesti, kao što znate, su zapravo jedna tragedija za drugom. Vidimo to u Jemenu, vidimo to u Libiji, vidimo to u Iraku. A sad e, vidimo i e, se uču situaciju u Siriji. 470 tisuća osoba je ubijeno među njima mnogo djece. Dva milijuna ljudi je izgubilo svoje domove, postali su izbjeglice, a drugi milijuni su izgubili domove u Siriji još uvijek su tamo kao prognanici, ali Sirija kao tako više ne postoji. Tu se um, militantne skupine bore posvuda i pitanje koje ste mi postavili Ne znam mogu li ja to reći, možda postoje neki proroci koji to mogu reći, dakle kako će izgledati kraj, ali to je svakako važno za Europu, važno za odnose Rusije sa svijetom, važno za Izrael također. Mi smo sada u takvoj situaciji, to je ovdje i spomenuto, da smo imali od 1983. dakle preko 40 godina mirne granice sa Sirijom. Sirijci su diplomati, oni su nas napadali, ali ne izravno, nego preko Hezbolaha, preko toga što su Iranu pružili mogućnost da krijumčari, to jest da može prenijeti mnoštvo oružja visoke tehnologije, projektila, obrambene opreme i tako dalje iz Irana u, kroz Siriju u Lebanon. Dakle, oni su naše načina kako da nam naude, i kako da nam nametnu vječni rat, ali sama granica je bila mirna. I sad se u 2011. godini dogodilo to da je sirijska vlast e, izgubila um, kontrolu nad granicama na Golanskoj vicoravni i vidjeli smo da su se pojavile radikalne islamske skupine koje su preuzele ne sve, ali gotovo dvije trećine područja na granici između Izraela i Sirije. Što smo učinili? Htjeli smo da imamo tampon zonu između nas i kaosa. I u tu svrhu i naravno radi humanitarnih vrijednosti i radi humanitarnih obveza smo pomogli ranjenim civilima i ranjenim vojnicima, jer su svi ti vojnici zapravo civili koji su postali borci zbog te tragične situacije. I nismo pitali je li netko iz Džabata al-Nusre, što je zapravo jedna frakcija Al-Kaide ili je e, iz sirijske vojske ili je li iz redova sekularnih boraca, toliko je mnogo tamo oružanih skupana, skupina. Već tko god je trebao e, znanstvenu njegu da mu se spasi život, e, ona mu je pružena e, na terenskim bolnicama koje su uspostavljene na granicama, mobilnim bolnicama i one su tamo već godinama i vjerojatno su spasile tisuće života osoba i e, liječili su već preko tisuću pacijenata mi smo zadovoljni što smo mogli tako, tako, u takvoj jednoj maloj niši zapravo pružiti i naš dio pomoći. Oni nam dolaze svaki dan i to je samo simptom e, svakodnevnog rata koji se odvija pa i na području Golanske visoravni. Nažalost, sada imamo dvije prijetnje mm, strane Daesha, islamske države. Dakle, jedna prijetnja na Sinaju, to je skupina koja se zvala Ansel Betel Mahta, E, vojska um, Brda Hrama, oni su položili zavjet e, islamskoj državi te su rekli da će surađivati sa islamskom državom i ona ih i financira s milijunima dolara. I trenutno se bore protiv egipatske vojske, ali mi zapravo ne sumnjamo u to da će se okrenuti ka nama kad e, budu smatrali da je došao pravi trenutak. I u Siriji imamo jednu drugu skupinu pobunjenika pod nazivom Šuhadajli Al-Muk, e, mučnici Al-Mukra. Al-Mukra je jedna rijeka koja se nalazi između nas i Sirije i Lebanona. i oni su također e, se zavjetovali islamskoj državi. Trenutno su suočeni sa napadima Asadovog režima i sa napadima iz Damaska, a vjerojatno će nas pokušati napasti kad god to budu mogli. Dakle, islamska država za nas nije samo e, tragična situacija koja se događa u Siriji, u Iraku ili u Parizu ili e, jednom u Belgiji, već je to nešto čime se mi moramo nositi gotovo svaki dan, moramo prikupljati obješane informacije, moramo pokušati shvatiti koje, koje su njihove namjere i naravno ako dođe do rata morat ćemo se s njima suočiti. Ako pogledamo cjelokupnu sliku Izraelu, onda moramo reći da je doista došlo proteklih 40 do velike promjene u našoj sigurnosnoj situaciji sigurnosna filozofija ili strategija je dugo vremena bila ta da moramo biti spremni suočiti se sa 5, 6, 7 vojski arapskih država, a istodobno se pobjediti da ne, izgubimo niti jedan rat. Jer mi možemo pobjediti u stotinama ratima, ali ako izgubimo jedan rat, onda će to značiti kraj izraelske države. To je dakle bila naša glavna eh, zabrinutost. Konvencionalni rat protiv vojski kada bi sedam njih e, penetrirali u mladu državu još e, kada je ona dakle, uspostavljena, dakle 48. pa 56. pa 57. i zatim 73. Od 73. se ta slika promijenila. Vojske više nisu velika prijetnja, imamo dva velika mirovna sporazuma sa dvije glavne države. Mi smo prijatelji, pa kad, kad čak i saveznici sa Egiptom i Jordanom, dakle, ali sada nas okružuje pet radikalnih teoriških skupina. Naravno Hamas i islamski džihad u pojasu Gaze, zatim Daesh u islamskoj državi i na, dakle, u Egiptu kako i na Golanskoj visoravni, zatim al qaeda zapravo Džabat al-Nusra i Hezbollah na sjeveru. Dakle, šest organizacija koje rade svaki dan kako bi ponašali najbolji način da ubiju Izraelce i židove. To nije jednostavna zadaća. Kao što znate, rat protiv terorizma je uvijek dinamatični, problematični, asimetrični, e, prevetljivi. Ne moram vama i vašem odboru o tome govoriti i reći koje su granice takvog rata. Sad imamo i sedmu organizaciju koja se zove Facebook. To je šala, ali istovremeno i nije šala. Imamo taj val terorista koji se svako jutro dižu, koji pišu poruke na Facebooku gdje kažu da će biti mučenici jer tri dana prije je njihov brat poginuo, zatim prije toga još bratić, zatim prije toga još prijatelj s nogomet i te osobe su napravile što god su napravile, većina njih je ubijena i sada ih oni oponašaju. Oni oponašaju to mučeništvo. Oni ne pripadaju niti jednoj skupini, ne možemo prikupljati obaveštene informacije o neće mozgu. E, svoje oružje neće dobiti od Sirije, Irana ili bilo kojih drugih vođa. Oni odlaze u kuhinju, uzmu nož od oca ili od majke ili uzmu automobil i s njime pregaze nevine civile ili ili uzimaju jaja iz vrta i zatim nađu žrtvu i e, znaju da bi mogli poginuti pri tom činu i s time se pomire. Dakle, E, djelomično je to očaj, kao što je spomenuto, djelomično je to činjenica da se ne osjeća nikakva nada i činjenica da se situacija od kojih ta osoba cijeli život, tako da se trenutno ne mijenja, da se neće promijeniti, a još je jedan dio toga i taj, e, ta motivacija, taj poticaj kojom je svaka osoba izložena, a Facebook ili YouTube ili slične stranice su alat za ispiranje mozga i e, tu im se pokazuju najgroznije strahote i to im se pokazuje kao junačka postolovina Mi se borimo protiv tih napada hladnim oružjem prije svega proteklih e, četiri mjeseca. To nije lako, ali mi smo jako duštvo i e, nažalost smo postali stručnjaci u borbi protiv terorizma i u tome da nađemo na učinkovitiji način, da se protiv toga borimo. Prije deset godina smo imali jedan val samoubojstava i e, samoubilačkih napada, ne sa hladnim oružjem, nego sa bestama, sa samoubilačkom opremom, sa preslucima. 1500 ljudi je ubijeno u roku dvije godine, ali to je sada sve dio prošlosti. Jer znamo kako se s time nositi, ćemo se na vođe, e, pritvaramo ih, a prije toga smo imali istu situaciju i sa islamskim sa izraelskim delegacijama u inozemstvu, imali smo napad u Minhenu, e, na olimpijskim igrama 1972. imali smo otmicu zrakoplova, ali naravno naša nada, naša vizija nije samo to da budemo učinkovitu u protiv turizma, već da uklonimo same konjenske uzroke sukobu s palestincima i to me dovodi do pitanja koje ste mi postavili o tom sukobu i o europskom doprinosu ili manjku doprinosa Europske unije tom e, procesu. Mi mislimo da poput sporazuma kojeg smo sklopili sa Jordanom i sa Egiptom da možemo sklopiti i mir sa palestincima. To su isti ljudi, to nisu nikakvi džavli, e, to su ljudi koji imaju ciljeve za život, koji imaju osjećaje, ali opet potrebne su vođe. Imali smo kralja Huseina u Jordanu koji je e, došao u Izrael i koji je se sastao sa predsjednikom vlade Rabinom u to vrijeme koji je potpisao sporazum e, od, kojeg su imali koristi sve strane. Imali smo predsjednika Sadada koji je bio dovoljno hrabar i došao u Kneset i obratio se izlamskom narodu i e, pronašao je svoj put e, do srca izlamskog naroda te objasnio im da neće odustati od svojih zahtjeva on nije pošto bio pragmatičan uh, vezano Sinaj u tome da želi da, Izraelci da svi Izraelci napuste Sinaj i htio je da Sinaj ponovno postane suvereni uh, dio egipatskog teritorija, ali rekao je da ne želi više rata, da ne želi više krvopolića i dokazao nam je da su te ustupke da su ustupci koji su mi dali vrijedni toga. To je bio kalkulirani rizik. Mi smo e, tu surađivali s nekim koji smatrao da je ta vizija najbolja vizija za njegov narod. Sa palestincima već dugi niz godina nemamo tu sreću, nemamo takvog partnera. Jafat, kao što znate, je dugi niz godina pokušao učiniti oboje. Govorio je na pristojan način, ali je zapravo e, poticao terorizam, on je sada uklonjen, e, Abu vjerujem da e, vas je mnogo već njega upoznalo, da mislim da je on čovjek koji vjeruje, koji kaže u što, koji vjeruje u ono što kaže, da je protiv terorizma, protiv nasilja i u tom smislu je on partner koji nam je potreban. Ali Problem je da on nije toliko jak koliko bi trebao biti, budući da e, polovica palestinaca nije pod njegovom kontrolom, oni žive u pojasu Gaze i e, nad njima vladaju ideje Hamasa koji stoje protiv svega za što mi stojimo, koji su za nasilje, za terorizam, koji nisu za mir i koji ne mogu prihvatiti ideju kompromisa zato što vjeruju u arapski pojam sumud, dakle u izdržljivost u to da se bore zauvijek i zauvijek sve dok e, nevenici nestanu, petove su zrak e, ili izgube. Naravno to je nešto od čega ne možemo poći. A dakle Mahmud Amas ne kontrolira tu polovicu, a ta druga polovica zapravo ne pristaje još uvijek na te velike ustupke koje on mora učiniti kako bi dobio povjerenje svi u nas. Evo, dvoje kolega su u oporbi, dvoje su e, bliže, bliže predsjedniku Netanjahu, ali ni ljevica u Izraelu ne može prihvatiti ono što plesnici definiraju kao pravo na povrat to bi značilo da se Izrael poplavi sa milijunima izbjeglica od 1948. E, godine pa svi njihovi nasljednici i to je vjerojatno najveća stvar. Jednom kada palestinci prihvate tu ideju, a palestinski vođa je rekao da je njegova misija reći sada da je došlo do kraja tom sanu da palestinci budu posuda pa i u jednom dijelu Izraela i rekao je da će se problem sa palestinskim izbjeglicama riješiti u Palestini, a ne u Izraelu. I to bi značila velika metamorfoza u palestinskom vodstvu i mislim da bi to dovelo do toga da možda smjesta, mislim možda je smjesta prenaivno reći, ali do toga da će doći do racionalnih pregovora koji bi mogli nas dovesti do povijesnog kompromisa. To je ono čemu se nadamo, zbog toga je Izrael eh, kojem vlada desnica već dugi niz godina prihvatio rješenje iz dvije države. Ne vjeruju svi predsjedniku vlade kada je to rekao, ali on je 2009. govorio o rješenju s dvije države. Ja sam bio ministar u njegove vladi dugi niz godina, ja sam njemu blizak i mogu vas uvjeriti da on vjeruje to da ne postoji alternativa. E, kolegica ovdje je spomenula koja je alternativa. Alternativa je rješenje s jednom državom, a to nije rješenje. To, znači, to bi značilo kraj izraelske države. A druga alternativa je vječni rat e, i e, ubi ili budi ubijen. To također nije vizija za našu djecu. Sure, sure. I'm finishing it very soon. Yeah. Uh, less, even less. So we believe that the, uh... Dakle, mi vjerujemo da je to rješenje, a uloga Europe, bit ću s vama iskren, ne smije biti e, da demotivira palestince, da napuste ideju izravnih pregovora, nego da ih potaknu da se vrate za pregovarački stol. Jer ako, jer ako Europski eh, parlament eh, izjavi da odnosno ako Europski parlament prizna, prepozna eh, palestinsku državu bez da kaže da je potrebno da oni s nama E, naprave kompromis e, i e, svi putevi koji preskaču, odnosno zaobilaze pregovore, su rješenja koja nas udaljavaju od okončanja ovog sukoba. Želim da se Europa uključi u jačanje povjerenja i izgradnju mostova, ali e, palestincima se treba objasniti da im e, nitko ne može dati palestinsku državu osim Izraela. Izrael im to može dati kroz jedino izravni proces e, pregovora, a u tim pregovorima Amerika, Europa mogu biti posrednici, mogu pridonijeti svojim idejama e, i zamislima, ali ne na način koji, je, koji nije konstruktivan i koji ne pokazuje palestincima da je potrebno da se vrate za e, pregovarački stol. Zatim e, posljednje pitanje Iran to je pitanje povijesti koje je izvor određenih frustracija, a, ali to je iza nas. Ono što nije iza nas jest e, potreba da se nadzor e, provodi e, kako bismo se osigurali, kako bismo osigurali da nema kršenja. Iran je tu crvenu liniju koju se ne smije prijeći, e, podijelio, razrezao u vrlo mnogo malih ružičastih rozih linija. E, znači, ni u jednom trenutku nisu zapravo prešli crvenu liniju, nego su na neki način e, učinili da nestane. Znate da je to taktika koju oni koriste i moramo se pobrinuti da se to ne dogodi opet. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedniče e, odbora, dame i gospodo, ekscelencijo, hvala vam lijepa. Zaista nam je bilo veliko zadovoljstvo što smo mogli s vama e, održati ovu raspravu i želim se zahvaliti vašem izaslanstvu na posjetu. I molim vas, e, ostanite na vašim mjestima, odmah će slijediti sljedeća točka dnevnog reda.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 the President wants to take these questions. Okay. Ladies and gentlemen, please be... Dame i gospodo, molim vas vratite se na svoja mjesta. Sljedeća točka na našem dnevnom redu je iznimno zanimljiva. Dozvolite mi da poželim e, dobrodošlicu njegovoj ekscelenciji, veleposlaniku Japana pri Europskoj uniji, gospodinu Keičiju Katakamiju. Isto tako, želim e, poželiti dobrodošlicu i glavnom direktoru Instituta za međunarodne poslove Japana, gospodinu Shingu Yamagamiju. Tema današnje rasprave, današnje razmjene gledišta jest novo sigurnosno i mirovno zakonodavstvo u Japanu. Ti novi, taj novi zakon predstavljen je u studenom 2015. godine, a iz našeg stanovišta to je velika promjena e, japanske E, obrambene politike i e, politike vanjskih poslova. I zato smo htjeli danas e, održati ovu raspravu i implikacijama ovih promjena na sigurnost u regiji. Stoga nam je čast i zadovoljstvo primiti vas kao goste na našem odboru. Ekscelencijo, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa i e, dobar dan svima. Prije svega hvala gospođi Fotigi i e, članovima pododbora što su mi e, omogućili da vam se obratim u pogledu nekih pitanja koja se tiču sigurnosti i koja, se tiču i Europske unije i Japana. E, Zadovoljna sam što mogu ustvrditi da su se odnosi između Japana i Europske unije e, poboljšali u zadnjih nekoliko godina. E, danas dijelimo zajedničke vrijednosti tržišne ekonomije i isto tako surađujemo u brojnim područjima koja E, nadilaze tradicionalne jake veze u e, trgovini i e, investicijama. Međutim, ono gdje smo vidjeli napredak u posljednjim godinama jest područje mira i sigurnosti i na temelju naših zajedničkih načela i vrijednosti Japan i Europska unija su izgradili vrlo snažan i blizak odnos e, i zajedno rade na očuvanju mira i stabilnosti u međunarodnoj e, zajednici. Područje, e, odnosno naši odnosi u području mira i sigurnosti su e, očiti kada se radi o sudjelovanju e, Japana u zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. E, primjerice, japanske snage su surađivale u operaciji Atalanta i Isto tako smo e, osim e, e, zajedničkih akcija protiv pirata u Adenskom zaljevu provodili zajedničke vježbe. Isto tako sudjelovali smo u Maliju, a trenutačno razmišljamo o proširenju suradnje u Afričkom rogu i u Ukrajini. To su primjeri koji nam pokazuju da je e, pristup Europske unije u skladu sa strategijom sigurnosti Japana koja se zasniva na proaktivnom doprinosu miru. E, nedavno je došlo do nekih e, pozitivnih promjene, kao što je predsjednica spomenula, e, krajem prošle godine Japan je e, donio novo sigurnosno i mirovno e, zakonodavstvo, a moj kolega Jamagami će vam govoriti više o tome. A ja bih samo htio spomenuti da će ovo zakonodavstvo omogućiti Japanu da aktivno sudjeluje u čitavom nizu mirovnih e, akcija i operacija i sudjelovati će u e, međunarodnim e, mirovnim akcijama. Vjerujem da će ovo novo zakonodavstvo imati pozitivan učinak na suradnju između Europske unije i Japana u području sigurnosti i to jasno pokazuje činjenica da je Europska unija u svojem zakonodavstvu odnosno e, činjenica da je Europska unija u novom japanskom zakonodavstvu specificirana kao jedan od glavnih japanskih strateških e, partnera i radujem se našoj suradnji u bliskoj budućnosti. U Japanu trenutno e, raspravljamo o pojedinostima, o mjerama i e, koracima koje trebamo poduzeti u vezi s ovim novim zakonodavstvom. To će trajati e, neko vrijeme, a uzeli smo u obzir sve kritike i zabrinutosti koje je javnost u Japanu izrazila u pogledu ovog novog zakonodavstva. I na kraju e, želim se osvrnuti na nešto što je rekao admiral e, operacije EUNAFOR e, MED. E, rekao je da premda su Europska unija i Japan geografski toliko daleko, da smo mi globalni partneri koji dijelimo brojne vrijednosti uključujući slobodu a, morske plovidbe. I ovo je primjer koji nam pokazuje zašto nam buduća suradnja i unapređenje buduće suradnje treba biti prioritet. Hvala lijepa, gospodine Yamagami, molimo vas da nam se obratite. Hvala lijepa, iznimno mi je zadovoljstvo i čast obratiti se ovom pododboru za e, sigurnost i obranu Europskog parlamenta. Ja dolazim e, iz e, Japanskog instituta za međunarodne poslove, za vanjske poslove i pitanja nacionalne sigurnosti. I danas ću s vama podijeliti neka od svojih razmatranja I razlog zbog kojeg sam ja ovdje jest sljedeći. Mnogi u Japanu su svjesni toga da je Europa dosta zaposlena, ima pune ruke posla e, na svojoj istočnoj fronti. i na brojnim drugim e, poljima, ali mi kao globalni partner Europske unije znamo da je nekad korisno e, baviti se e, i nekim regijama i situacijama koje nisu nam u bliskom susjedstvu. I zato nadam se da će vam e, moja razmatranja dati materijala za razmišljanje. I bez brige neću previše oduljiti. Znam da se svima spava nakon ručka. Ali ja ću vam dakle govoriti o sad ovoj, e, ovom novom zakonodavstvu i e, što će to konkretno promijeniti u Japanu. E, neću prolaziti kroz sve slajdove u svojoj prezentaciji, nego ću vam naglasiti neke od najvažnijih elemenata. Na prvoj stranici E, pokušavam e, prenijeti e, sljedeću važnu poruku. U istočnoj Aziji sigurnosna okolina je postala dosta zabrinjavajuća. Mislim da to mišljenje dijele mnogi, ne samo u Japanu, nego i u drugim azijskim zemljama. Konkretno što mislim pod time? Ako pređete na drugu stranicu, vidjet ćete e, na što mislimo. Ova karta možda nije poznata svima vama, ali je poznata svim japanskim državljanima. Japan je na neki način u e, zavidnoj e, poziciji okružen je trima nuklearnim snagama, silama, znači s jedne strane Rusija, s druge Kina, s treće Sjeverna Koreja. Ne, ne samo da se radi o državama koje imaju nuklearno oružje, nego imaju vojske e, sa više od milijun vojnika. Pogledajmo sada što se događa na svim e, okolnim područjima. Na četvrtoj e, stranici je objašnjena situacija na Korijskom poluotoku. Mnogima od vas ovo je već viđeno. E, radi se o kombinaciji nuklearnih e, testiranja i onoga što oni nazivaju lansiranjima satelita. Ove godine u siječnju i veljači su opet ponovili takve operacije. Međutim, Sada je to korijski režim nazvao vodikovom bombom. Ali ozbiljnost ove situacije je nešto što ne smijemo pocijeniti. Što se tiče nuklearnog oružja, Sjeverna Koreja je odmakla mnogo dalje od brojnih zemalja, uključujući primjerice Iran. A zatim ako pogledamo situaciju na Južno-Kineskom moru, e, to je prikazano na e, slajdu broj šest. Nekima od vas je ova e, fotografija poznata, način na koji se ova situacija brzo razvila je frapantan. Zatim na slajdu sedmom je prikazana zanimljiva situacija. Kao što znate, na otoku Hajna postoji na otoku Hajnan postoji uzletišta, ali sada se uzletišta za vojne potrebe grade i na e, raznim drugim otocima, primjerice Scarborough Shoal i drugi. E, I to e, predstavlja preuzimanje kontrole nad ovim velikim E, morskim područjem i to ima implikacije ne samo za e, otočne države kao što su Filipini, e, ali to isto tako ima implikacije i za Japan, Indiju i za druge zemlje, a i za Europu. Zato što Južno-Kinesko more je more u kojem se nalaze brojne trgovinske rute, jer to su rute za izvoz u istočnu i jugoistočnu Aziju. I zato je slobodna navigacija tim područjem u svačijem interesu i zato je potrebno da Europska unija usmjeri svoju pozornost upravo na ovo područje. Na sljedećem slajdu je opisano sljedeće. Mi ne tražimo od vas da se opredijelite za jednu ili drugu stranu, znači između Japana i Kine ili između Kine i SAD-a. Pitanje je kakav međunarodni poredak želimo postići. To je pitanje koje si, koje si moramo postaviti. Ne želimo poredak e, u kojem e, dominira sila e, nego želimo situaciju jednakog partnerstva. Ni jedna zemlja nema pravo e, svojeg e, protivnika, ne bi smjela imati pravo svoje protivnike ovako opisivati. Ovo je način na koji su Filipinci e, opisali situaciju, to je bio napis, odnosno reklama u filipinskim medijima, u filipinskim novinama. To je za mene nevjerojatno. Iako pogledamo stranicu broj 10 e, vidimo što se događa u e, istočnom e, kineskom moru. Sve više upada u teritorijalne vode oko Senkaku otoka i mora postojati međunarodni mehanizam za mirno rješenje ovih sporazuma. o, kada neka zemlja se ponaša na ovakav način, to bi trebalo biti nešto o čemu bi se trebalo zamisliti ne samo zemlja kao Japan, nego čitava regija. I na kraju još jedno regionalno pitanje koje je pisano na 14. E, stranici. Nemojte isto tako zaboraviti da je u istočnoj Aziji Rusija naš susjed. Rusija je vaš susjed, ali Rusija je i e, susjedna zemlja Japana. I neki njihovi e, zrakoplovi ulaze u naš zračni prostor i vidimo da je došlo do porusta porasta e, takozvanih scramble operacija presretača e, ruskih zrakoplova. I na kraju na stranici 15. pokušavam e, usporediti ono što se događa u istočnoj Aziji i u Južno-Kineskom moru i Istočno-Kineskom moru je u, veliko je u velikoj mjeri slično s onim što se događa na Krimu. Japan smatra da bilo kakav pokušaj e, promjene statusa quo se ne smije tolerirati i mi tu očekujemo aktivnu potporu naših, e, istočno, naših e, prijatelja iz Europske unije. I tome dovodi do sljedeće teme što Japan želi postići u pogledu međunarodne sigurnosne situacije. Temeljem onoga što Japan želi učiniti, kao što sam ranije spomenuo, odnosno kao što je spomenuo veleposlanik Katakami, prošle godine Japan je donio određeni zakonski okvir. Na 19. stranici prezentacije govori se o tome. Mnogo se toga promijenilo, ali možda bismo to mogli svrstati pod tri glavne promjene. Kao prvo, snažnije sudjelovanje eh, Japana u mirovnim eh, snagama i drugim nastojanjima slične naravi koje se koordiniraju na međunarodnoj razini. Kao što je veleposlanik Katakami naglasio, mi nastojimo obratiti pozornost na ono što čini Europa u sklopu zajedničke sigurnosne i obrambene politike. To su takozvane misije CSDP-a. Dakle, temeljem takvog stava sudjelujemo u međunarodnim operacijama kao i europskim e, operacijama, no svakako, iako smo to činili i prije, e, ovo, ovaj zakonski akt osnažit će suradnju Japana sa Europskom unijom. Druga velika promjena odnosi se na poboljšanje logističke potpore koju Japan daje svojim prijateljima. Zamislimo sljedeću situaciju. Recimo da se nađemo u nekoj kriznoj situaciji, kao što je rat u Iraku ili e, operaciju u Afganistanu. Ovaj zakonski akt omogućit će nam da imamo pravnu osnovu temeljem koje će Japan pružiti logističku potporu, ne samo u smislu davanja prehrambenih zaliha, zdravstvene skrbi i slično, već isto tako u smislu primjerice dobave naoružanja, prostora za zrakoplova i slično. I na kraju treća velika promjena u sklopu zakonodavstva koja se odnosi na mir i sigurnost u Japanu tiče se zapravo zajedničke samoobrane, odnosno prava na zajedničku samoobranu. Kao što znate, svaka članica Ujedinjenih naroda ima pravo ne samo na pojedinačnu samoobranu, već isto tako na takozvanu zajedničku samoobranu. Zbog tumačenja japanskog ustava, mi do sad nismo smjeli koristiti to pravo na zajedničku samoobranu. No, u skladu s novim zakonodavstvom, moći ćemo koristiti to pravo na ograničeni način. Možda ćete reći da to nisu e, značajne promjene, barem ne u skladu s europskim standardima, možete to svakako reći, ali iako se to vama možda čini samo blagom promjenom, ja vam moram reći da je to zapravo najveća izmjena i dopuna sigurnosne i obrambene politike u Japanu u proteklih 70 eh, eh, godina, u svakom slučaju od kraja drugog svjetskog rata. I radi se, nadajmo se, o promjeni koja neće omogućiti povratak na staru. I na kraju eh, postoji i određeni interes za rezultate ispitivanja javnog mnjenja, koji, to su ankete koje su provedene. Neki kažu da zbog promjena e, u našem nacionalnom zakonodavstvu određeni broj u Istočnoj Aziji i Japanu e, izražava zabrinutost da se Japan ponovno naoružava i da ide smjerom e, jačanja kao vojna sila. Ovo ispitivanje javnog mijenja pokazuje koliko je duboko taj osjećaj pasivnosti ili potrebe za pasivnošću ugrađen u japanskom javnom mjenju. Možemo vidjeti da postotak između europskih zemalja i e, Japana i nije tako različit. Međutim, kada pogledate situaciju u primjerice Kini u Japanu, onda možete vidjeti da je u Japanu vrlo izražen taj osjećaj pacifizma i da E, je to nešto do čega je japanskom javnom mjenju itekako stalo. Hvala vam lijepo, ovime bih završio svoje izlaganje. Hvala. A sada dajem riječ članovima pod odbora. E, sada je vrijeme za postavljanje pitanja. Gospodin Joan Pasku potpredsjednik parlamenta. Izvolite. Hvala lijepa. Radi se o velikoj promjeni. I u potpunosti ste u pravu kad to kažete. U jednom trenutku rekli ste da vam nije bilo dozvoljeno, da niste smjeli do sada činiti neke stvari koje od sad možete. Problem je u tome što je to zapravo bila samo nametnuta politika vi ste ti koji ste odlučili da nećete ovo činiti. Ne radi se o tome da vam je netko izvana nametnuo nešto zbog čega ne možete uživati u tom svojem pravu. Dakle, vrlo je važno e, jasno reći da nije došlo ni do kakve promjene međunarodnih sporazuma, radi se o vašoj vlastitoj odluci, mislim da je to važno naglasiti. To je prvi komentar koji bi želio iznijeti na vaše izlaganje. Moj sljedeći komentar odnosi se na sljedeće. Da, svakako, mi u Europi pozdravljamo vašu novu politiku i vašu raspoloživost da date podršku operacijama uključujući i one Europske unije. Međutim, istovremeno, mislim da također trebate biti svjesni činjenice da naši glavni problemi ne leže u tome da nam nedostaju saveznici, već da nam nedostaje političke volje u Europi. Pogledate li primjerice situaciju u Maliju, vidjet ćete da je samo Francuska ta koja aktivno sudjeluje. Dakle, mi ponajprije moramo riješiti naše interne probleme. Mislim da ne možemo nego pozdraviti svaku odluku Japana da podrži određene operacije. A mnogo je frontova na kojima se ta podrška može iskoristiti. No istovremeno, pitam se i to je pitanje koje bih i vama želio pozdraviti. Vaša suradnja do sada, kao što znate, postojala je i susjedska suradnja, logističke stvari u određenim operacijama gdje smo radili zajedno. Je li ta dosadašnja suradnja dovoljna da bismo mogli normalno nastaviti intenzivnije surađivati u budućnosti ili moramo krenuti iz da bi se stekla određena navika dobivanja podrške u onome što evropljani čine. Hvala, gospodin Michael Galler. Hvala lijepa. Hvala lijepa što ste nam objasnili nove politike koje će od sad slijediti Japan. Mi u Njemačkoj smo desetljećima tradicionalno ili bili predmetom izravno nametnutih ograničenja od strane saveznika ili smo zbog vlastite samokontrole i samoograničenja jednostavno odbijali sudjelovati u određenim stvarima. Nakon ponovnog ujedinjenja, korak po korak, zapravo smo se vraćali u normalu koju bi naši partneri očekivali u svijetu, koji postaje sve nestabilnijim u svijetu u kojem se jednostavno ne možete skrivati iza starih navika, prepustiti se um, određenim oblicima samokontrole i samoograničavanja i pustiti druge da obavljaju prljave poslove, da tako kažemo. Slične rasprave vodili smo i u našoj zemlji, slično ovima koje se vode u Japanu. Te rasprave djelomično i dalje traju. Ja sam svjestan da ovaj vladin korak nije bio popraćen širokim konsensusom. Postoji li na domaćem terenu kod vas rasprava i unutar parlamenta prvenstveno između različitih političkih stranaka i stručnjaka e, koja bi iznjedrila nekakav savjet na koji način dobiti širu političku potporu da se ne biste našli u situaciji da primjerice na vlast dođe druga vlada i tada se ponovno sve vrati na početak. Dakle, postoji li neki način da se širi krug aktera e, uvjeri da je to zapravo povratak u normalu. Ako imate takvu raspravu, kako se ona razvija? Hvala, gospođo Lezing. Hvala vam lijepa. Ja ću se odmah na to nadovezati. Evo malo ću još počekati. U redu, nadovezat ću se na ono što je spomenuo kolega Galer. Vi ste malo prije govorili o tome da sada možete nešto napraviti u Japanu što prije niste mogli pomoću odluke vlade. Naravno, postavlja se pitanje je li ta promjena e, koju je koja je usvojena odlukom vlade ili ta promjena u skladu sa Ustavom. Malo me iznenađuje da je moguće napraviti takvu izmjenu iako je upravo taj pacifistički temeljni stav, mislim Galer je spomenuo da je pa gospodin rekao da je to normalizacija, ali možda je ono prijašnja situacija već bila normalna. U svakom slučaju u vašem ustavu, u članku broj 9, imamo još uvijek e, referencu na tako pasifistički, stav. Dakle, mene zanima kako unatoč tome što imamo taj članak u Ustavu se sada može reći da sada možete učiniti nešto što prije niste mogli. Dakle, mislite li izmijeniti ustav? To je vezano za ono čime je argumentirao gospodin Galer, dakle što kada dođe do drugih vlada. Dakle, namjeravate li izmijeniti ustav? I zatim, još jedno pitanje. Razumijevanje javnosti za to još treba se tek pojaviti, tako ste to recimo rekli, dakle još se treba javiti to razumijevanje javnosti za tu političku promjenu. Ali kad, kad to nije problem posjedovanja između vlade i javnosti. Vi ste pokazali sada statistiku, e, stanovništvo na to tako gleda i u Njemačkoj je sličan stav javnosti. Javnost nije uvijek istog stava kao i ono što čini vlada. Primjerice u Njemačkoj 80% e, Njemaca kaže da su protiv vojne intervencije u Afganistanu, ali vlada je to ipak napravila. Zašto se bira i dalje ta vlada, mislim to je drugo pitanje, o tome ne trebamo raspravljati, ali to nije samo akademska rasprava koja se vodi u tom u vašoj zemlji. Ja sam i pročitala da primjerice trenutno na Okinavi da se guverner tamo usprotivio, tome da će u budućnosti se vojna baza e, osnovati na tom otoku, dakle američka vojna baza. Dakle, ta rasprava je široka i u principu e, postoje, postoji otpor toj promjeni. I taj guverner je vodio i svoju izbornu kampanju i pobjedio upravo i na izborima zato što je se zalagao za taj pacifistični temeljni stav i jasno rekao da je protiv militarizacije. Upravo zato je i dobio potporu birača i stoga na neki način vidimo da bi moglo doći do sukoba između središnje japanske vlasti i drugih regija u Japanu i kako vi gledate na to, na tu buduću perspektivu. Zatim imam još jedno konkretno pitanje. Sukob na Južnom Kineskom moru ste nam opisali, pokazali ste mm, gdje su tu razmirice, a nas zanima kakva je vaša, vaša strategija za rješenje e, tih različitih razmirica. Hvala vam. Oh, thank you. Hvala. Hvala vam lijepa na izlaganju e, vaše ekscelencijo i gospodine predsjedniče. Naime, dva dana nakon događaja 11. rujna sutrila sam se sa japanskim veleposlanikom u Poljskoj. U to vrijeme sam radila u kabinetu premijera i veleposlanik je došao kako bi nas obavijestio da iako postoje ozbiljna ograničenja, ustavna ograničenja u Japanu, zemlja svejedno želi sudjelovati u međunarodnim nastojanjima da se olakša situacija i da želi poslati humanitarnu pomoć kako bi na taj način pomogla borbi koalicije koja nastoji suzbiti terorizam. Dakle, željeli su poslati primjerice brodove s humanitarnom pomoći i slično. Ja sam tada shvatila da se ipak radilo o prvom koraku, iako možda koraku koji je još bio dosta udaljen od ovog današnjeg koncepta o kojem govorite, ali svakako prvom koraku prema vašem angažmanu. Također vaš angažman u Ukrajini nije nipošto novost. Sjećam se da ste zapravo sudjelovali u čitavom nizu različitih razvojnih projekata otprilike u isto vrijeme. postojao je čitav niz zajedničkih aktivnosti u različitim formatima u Ukrajini i Isto tako ste dužnu pozornost posvetili toj zemlji. Dakle, to su, možemo reći, možda nekakve anomalije koje su dovele do sadašnjeg stanja stvari, ali postoje jasni dokazi da ste sudjelovali u stvarima koje su izuzetno bitne za sigurnost Europske unije neovisno o tome dolazi li prijetnja s juga, primjerice iz Afrike, gdje dolazi do destabilizacije značajnih dijelova afričkog kontinenta ili iz nekog drugog smjera, vi ste svakako davali svoj doprinos stabilizaciji situacije. Znamo da se situacija sada pomalo mijenja. Ista stvar vrijedi primjerice za istok. Postoje izazovi s kojima se suočavamo, a koji su na neki način nešto o čemu svi imamo određenu razinu svijesti i znamo da postoji potreba da se pomogne zemljama poput Ukrajine da ostanu stabilne, da imaju stabilnu vladu, da budu u stanju oduprijeti se eventualnim izazovima koji bi se mogli pojaviti, a koji se sada i svakako pojavljuju. Dakle, ja pozdravljam razvoj situacije i ove mogućnosti koje sada postoje za suradnju, čak i u području sigurnosti i obrane. To je nešto što zapravo potpada pod našu nadležnost i možemo reći da smo zapravo i s naše strane u nekakvoj inicijalnoj fazi razmišljanja o tome na koji način se ta suradnja može iskoristiti. Ali svakako je to nešto što je potrebno u ovom kontekstu. Tijekom sastanka koordinatora i sastanka predsjedništva pod odbora za sigurnost i obranu svakako ćemo razmotriti mogućnosti da pobliže pogledamo što se zapravo događa i što se može učiniti. Postojanje nuklearnih sila u susjedstvu Japana nije nikakva novost to je svakako nešto što imate prilike pratiti već neko vrijeme i to je nešto na što ste već iskretali pozornost. Vi ste sada ipak odlučili zauzeti jedno čvršće stajalište, da to tako kažemo, u smislu obrambene politike u Japanu, koje se temelji na tom znanju koje vi posjedujete. Mi naravno svi želimo japanskom narodu sve najbolje u vašim nastojanjima. Hvala vam lijepa i želim vam sada još jednom dati riječ kako biste odgovorili na pitanja mojih kolega. Hvala vam lijepa na pitanjima. Radi se o za mene vrlo važnim pitanjima. Kao prvo, dozvolite mi da vrlo jasno kažem da je Japan demokracija, solidna demokracija. Dakle, sasvim je prirodno da se čuju različita mišljenja u Japanu. Kad se radi o ovoj e, novoj e, sigurnosnoj obrambenoj politici, novom zakonodavstvu. Na 25. stranici svoje prezentacije opisujem koliko smo dubinskih rasprava vodili vezano uz ove konkretne zakonske akte. E, to su zapravo rasprave koje obuhvaćaju barem sedam godina Radilo se o vrlo aktivnoj raspravi, dubinskoj raspravi koja se vodila u japanskom društvu. No da, budući da jesmo demokracija i budući da tako donosimo i odluke, došlo je vrijeme da te odluke i donesemo, da poduzmemo korake. Postoje možda još e, neki glasi koji izražavaju dvojbu, javlja se oporba, ili neki od predstavnika oporbe koji izražavaju dvojbu, ali to je bit demokracije. Odluku je trebalo donijeti i vlada je odluku donijela, te će je i provesti. Što se tiče prvog pitanja, da, svakako, nužne su pripreme. Kako ja vidim trenutačni razvoj situacije, mislim da smo dovoljno oprezni mislim da možemo nastaviti i dalje oprezno se pripremati i neće se donositi nikakve ishitrene odluke, posebice kada se radi o odlukama koje traže vojno djelovanje. Svakako, mi smo i više nego spremni da damo veći doprinos međunarodnim operacijama i međunarodnom miru i prosperitetu. Sudjelovanje u mirovnim snagama ili u misijama koje proizlaze iz zajedničke obrambene i sigurnosne politike Europske unije bit će e, bez prepreka. Ići će mnogo bolje. Što se tiče onoga što je rečeno vezano uz konkretni članak u Ustavu, deveti članak, tu svakako stoji da se Japan odriče korištenja e, sile, u svakom slučaju sile koja bi mogla dovesti do smrtnih posljedica u međunarodnoj na međunarodnoj sceni. E, nećemo ići dalje od toga ne govori se o pojedinačnoj samobrani ili kolektivnoj samobrani u tom članku, ali dosad je tumačenje toga članka bilo vrlo strogo, vrlo usko i govorilo se da iz tog članka proizlazi da Japan nema pravo na tu kolektivnu samobranu. Međutim, sada na scenu stupaju drugi argumenti. U preambuli Ustavu E, i u preambuli ovom zakonskom aktu govori se o međunarodnom doprinosu Japana i postavilo se pitanje zašto Japan ne bi učinio više. Krenule su rasprave, čuli su se novi argumenti. U skladu sa novim tumačenjem istog ustavnog članka mi smo odlučili da imamo pravo ne samo na individualnu samoobranu, već isto tako i na zajedničku, kolektivnu, da to treba biti dozvoljeno i tako je donesena odluka. E, to je temelj ovog novog zakonskog akta koji je stupio na snagu. Rekao bih da je proces donošenja tog akta bio vrlo demokratski i transparentan, kao što sam već ranije naglasio. E, to je posljedica vrlo aktivne, intenzivne i dubinske rasprave. Kad se radi o savezu SAD-a i Japana, postoje neki koji imaju pomalo začudne ideje. Međutim, istaknuto je da postoji čitav raspon mišljenja o e, tom savezu. Središnja vlada stoga postupa vrlo oprezno te uzima u obzir različita mišljenja e, koja se čuju na Okinavi Vlada se zapravo želi pobrinuti da bolje razumije lokalno stanovništvo i to sagleda u kontekstu jačanja savezništva sa SAD-om. Što se tiče Južnog kineskog mora, kakva strategija? Jednostavan odgovor koji mogu dati na to pitanje jest da trebamo iskoristiti mirovni e, sporazum, odnosno mirno rješavanje sporova. Nastojanja filipinskih vlasti da predmet stave pred međunarodnu arbitražu treba e, podržati svaka vlada koja se zalaže za vladavinu prava. Ne želite rješavati takve sporove jednostranim tumačenjem. Živimo u društvu koji omogućuje zakonske sankcije e, ili zakonske instrumente koji omogućuju mirno rješavanje sporova. Hvala. Thank you very much indeed. Are there any questions? there no? So I think it was uh, extremely... U redu imali još pitanja od strane kolega. Ovo je bila vrlo opsežna prezentacija i zahvaljujemo vama, vašem ekscelenciju na vašem prisustvu ovdje. I na tome što ste nas došli obavijestiti o najnovijim razvojima u zakonodavstvu za sigurnost i za mirno planu. Hvala vam lijepa. Hvala we can, immediately transfer to the... Možemo odmah prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu. A to je prvo razmatranje nacrta izvješća na u inicijativu kojeg je izradio gospodin Jeffrey Van Orden pod temom tog izvješća na vašu inicijativu imamo operacije za potporu mira, suradnje Europske unije s Ujedinim narodima i Afričkom unijom. Rok za podnošenje amandmana na ovo izvješće je 23. veljače. A koliko sam shvatila ćemo u ožujku imati drugo razmatranje i zatim usvajanje izvješća u travnju. Naravno u odboru za vanjske poslove. I zatim u prvim tjednima u lipnju ćemo glasovati tijekom plenarne sjednice. Uh, Gospodine Van možete nam predstaviti glavne ideje vašeg izvješća? Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Dopustite mi kao prvo da zahvalim izvjestiteljima u Sjeni na njihovoj suradnji i na vjernoj pomoći pri izradi tog izvješća. Isto tako moram zahvaliti e, voditelju ureda za kontakt sa UN-om u Briselu koji je bio jako koristan i koji je izrazio svoju, podršku e, ovom izvješću i koji mi je pomogao. Kao prvo se sudotočujemo na to što Europska unija može činiti kako bi se ostavila dodatna vrijednost i kako bi se, kako bi se koncentrirali napori Europske unije. Stoga trebamo vidjeti što Europska unija uopće čini u okviru aktivnosti mnogih drugih aktera. U tom izvješću se skoro gotovo govori o Africi i mislim da je to neizbježno i mislim da svi izvesti u Sjeni se slažu sa mnom da bismo to možda mogli odraziti i u samom naslovu, ali navodno da postoje birokratske prepreke tome da se promijeni taj naslov tako da sad bih ja u biti bio za to da govorimo samo o operacijama potpore mira suradnje Europske unije sa Afričkom unijom, ali samo ako je to moguće, dobro vi klimate glavom, dobro, to je samo manji detalj. Dugoročni cilj za sve one koji e, rade na području Afrike, bilo da se radi o multinacionalnim kompanijama, udrugama civilnog društva ili međunarodnim organizacijama, je to da Afrika ima sama sposobnosti i motivaciju da riješi probleme koje postoje na tom kontinentu toga je od ključne važnosti da svaki oblik suradnje sa Afrikom se kreće u smjeru izgradnje sposobnosti, a ne u smjeru zamjene sposobnosti. I to je jedno od glavnih zaključaka u tom izvješću. Mislim da se nešto toga počinje sada priznavati, iako je velika razlika između e, priznavanja i same primjene toga. Operacionalizacija afričkih snaga u pripremnosti je vrlo važno pitanje. E, za to se moramo više zalagati i moramo praktično djelovati s naše strane i potrebno nam je za to i jača politička volja afričkih država. Još jedan zaključak je taj da manjak sredstava za Afriku nije zapravo središnje pitanje, već se radi o tome kako se koriste financijska sredstva. I mislim da je to zasigurno područje gdje bismo mogli ostvariti poboljšanja. Zatim se poziva i na veću odgovornost kako bismo znali da se novac doista dobro troši. E, malo je sredstava, a problema i izazova mnogo. To je i osjetljivo pitanje i za mnoge države članice, a mi imamo obvezu da osiguramo da se naša financijska sredstva dobro koriste, a ne da se uzalud troše. Svi se u se slažu da Europska unija ne može sama riješiti sve probleme na svijetu. Postoji mnogi igrači koji su tu uključeni i mi smo pokušali naznačiti što i neki drugi čine kako bismo imali tu širu sliku. Dobra komunikacija među svim igračima povećala bi učinkovitost operacija, smanjila bi se uzvostučenja i tako bismo osigurali da se sredstva koriste na što učinkovitiji način a to usput rečeno bi pomoglo i u borbi protiv korupcije u Africi, što je uzrok mnogih problema. Kada se radi u Africi, onda je realizam zapravo od ključne važnosti kako bi bili učinkoviti i nadam se da će svi kolege reći da je moje izvješće realistično po svojim ciljevima i opipljivi rezultati ne samo e, da se mogu provesti, već ih je moguće doista i dovršiti. Mnoge primjedbe kolega sam već obuhvatio u mom izvješću. A mislim da je opći dojem, gospođo predsjednice, taj da smo radili ka ostvarivanju jednog istog cilja i nadam se da će tako biti i u ostatku postupka i da ćemo imati minimalni broj amandmana. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Sad bih dala riječ izvjestiteljima u sjeni. Nekolicina njih je ovdje. Kao prvo, kolega Bogdan Zijevski, kao izvjestitelj u Sjeni. Izvolite, u ime Pučana. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, dame i gospodo. Nemamo mnogo vremena i stoga ću se vrlo kratko osvrnuti na nekoliko točaka. Kao prvo mogu reći da je izvješće vrlo dobro izvješće koncizno i opisana je dobra situacija, daju se dobra moguća rješenja. Prije svega se sve to temelji na tome da treba imati dobru razmjenu informacije, a i što se tiče afričkih snaga u pripravnosti i spominje se i financiranje. To su oni najvažniji elementi. I mogu reći da se slažem s gospodinom Van Ordenom da bi možda trebalo promijeniti naslov. Još želim dvije stvari dodati. Mislim da trebamo naglasiti e, važnost opremanja i obuke. To se ne tiče samo sigurnosnih snaga, već se to isto, to isto dobro znači da moramo imati dakle bolju opremu. Zatim e, cjeloviti pristup, Europske unije. Europska unija ima strategiju za rješavanje problema koju je dobro iznio naš izvjestitelj. Jedan ne možda negativni, ali važan komentar. P i R. U tim dvijema uvodnim odredbama ima komentara s kojim se slažem. U prvom slučaju izvjestitelj kaže da Europska unija ne bi trebala e, se nadmetati, se natjecati i e, e, ponašati djelovanje drugih. Ja bih rekao da Europska unija to trenutno ne čini, dakle ona ne oponaša djelovanje drugih i stoga mislim da se ovdje krivo opisuje situacija. I druga stvar je točka R. Tu se govori da se djelovanje Europske unije treba voditi prije svega potrebama dotičnih zemalja, a ne institucionalnim ambicijama. A opet tu mi imamo jedan, jedan prijedlog koji kaže da, mislim, koji podrazumijeva da bi neke druge ambicije e, podrivale naše, naše ciljeve. Ja se s time ne slažem. Mislim da ova formacija nije dobra za pir Mislim da bismo trebali izmisliti da promijenimo taj tekst kako bi on bio jasniji i kako ne bi bilo mogućih sumnji oko toga što se ovdje želi reći. Hvala vam lijepa, gospodin Žil Parnjo u ime socijaldemokrata. Hvala vam, gospođo predsjednice, dragi kolege. Kao prvo bih htio zahvaliti izvjestitelju, Jeffrey Van Ordenu, ne samo radi kakvoću ovog izvješća koje nam je podastru, nego isto i radi njegovog profesionalizma. Ova tema s kojom se bavimo je izuzetno aktivna, e, aktualna tema, to je sigurno situacija u Africi, e, na području Sahala prije svega, to je dio naših južnih granica i to je nešto što nas zabrinjava sve više i više. Šabab e, u Nigeriji, zatim u Somaliji imamo, u Mali, u Burkina Fasu imamo razne skupine i to su sve destabilizirajući čimbenici za taj dio svijeta. Europska unija je nekako prisutna na terenu i surađuje sa drugim međunarodnim organizacijama kako bi se pobrinuli za sigurnost Afrikanaca, a e, se na to i Europljana. Stoga je dobra suradnja s Ujedinim narodima i Afričkom unijom e, jamstvo za samosigurnost Europske unije i mislim da je to onaj facit kojeg s kojim se svi slažemo i kod nalazimo u izvješću gospodina Van Ordena. Nekoliko konkretnih primjedbi na ovo izvješće. Kao prvo da dakle, ja se potpuno se slažem s vama što se tiče e, toga da trebamo prioritet dati pružanju pomoći afričkim e, snagama. Cilj je pružiti Afrikancima mogućnost da se sami brinu o svojoj sigurnosti. I kao posljedica toga, naša pomoć bi trebala biti u obliku strukturirane financijske suradnje vezano za opremanje i trebala bi biti bolje e, raspoređena e, na afričkom kontinentu. Danas imamo Mali i Somaliju gdje usmjeravamo najveći dio naših financijskih sredstava, a za 80%, 80 tih sredstava se koristi za plaćanje e, samih službenika u vojnim snagama. Zatim imamo Boko Haram i Daesh e, i u drugim državama u Africi. Stoga mislim da bi trebalo redefinirati e, zemljopisnu raspodjelu naše, naših finanskih sredstava. Trebalo bi promijeniti e, odredišta tih finanskih tokova kako bismo doista bolje pružali pomoć afričkim vojnim snagama. Zatim što se tiče misije, EU tema, Europske unije tu možemo još do, dovesti do nekih poboljšanja. Prije svega što se tiče e, evaluacije, tu bi instruktori trebali imati mogućnost da slijede e, vojne jedinice prije i na terenu. Isto tako što se tiče e, misija ZSOP-a u Africi imamo suradnju Europske unije s Afričkom unijom i Ujedinim narodima, ali Francuska, recimo, kada je tamo, ne zastupa samo francuske interese, već i interese Europske unije i zbog toga bi zalaganje Europske unije u Africi se trebalo promatrati i kroz obveze koje bi trebale preuzeti pojedine države članice. Europska unija ne bi trebala spriječavati ili ometati rad drugih igrača na terenu, nego baš naprotiv. Europska unija bi trebala pružati podršku onima koji rade posao za nju. Ta, ideju, ta ideja je prisutna u 12. točci gospodin, izvješća gospodina Van Ordena, ali mislim da to možemo još i poboljšati. Možemo europeizirati na neki način te aktivnosti um, i imati bolje sudjelovanje država članica. Što se tiče um, Um, europskih odgovora i mislim da bi trebali spomenuti i aktivaciju Francuske članka 42.7. E, mislim da tu e, se radi o buđenju naših onih snaga i da bismo to trebali naglasiti. Zatim, isto tako možda bismo u izvješću gospodina Vanodina trebali bolje uključiti pitanje suradnje sa drugim međunarodnim institucijama kada se radi o nadzoru granica. Djelomično uvodnoj izjavi C imamo tu referencu, ali mislim da bi to trebalo još i proširiti, jer porozne granice, prije svega na području Sahela, predstavljaju velik problem za sigurnost, tu cirkuliraju razne terorističke skupine i e, trgovina, ilegalna trgovina koja predstavlja pošast u toj regiji. Prema meni bi jer to treba biti jedan od glavnih prioriteta za suradnju sa Ujedinim narodima i Afričkom unijom. Evo, gospođo predsjednice, e, gospodine desitelju, to je nekoliko misli vodelja vezano uz naše amandmane na ovo izvješće i hvala vam još jednom i čestitke na ovom izvješću gospodine Van Ordenu. Hvala vam gospodine Panjo. Gospodin Javier Nard je izvjestitelj u Sjeni za Alde, ali u njegovu odsustvu ljubazno molim gospodina Radoša da nam da njegov doprinos u ime kluba zastupnika Alde. Uh, thank you, Madam Chair, uh, colleagues. Hvala vam, gospođo predsjednice, dragi kolege. Kao što ste s pravom rekli, gospodin uh, Javier Nart iz mog kluba zastupnika nije mogao biti ovdje prisutan danas budući da sudjeluje u putovanju izaslanstva Europske unije e, na pomatačkoj misiji izbora u Ugandi. On me zamolio da u nekoliko riječi izrazim njegovo mišljenje o ovom nacrtu izvješća. Gospodin Nart bih htio čestitati izvjestu gospodinu Van Ordenu na ovom nacrtu izvješća i na njegovim naporima da se već od samog početka postigne izvješće koje će se namiriti na konsenzusu. Gospodin Nas se slaže sa ovim nacrtom izvješća te smatra da je vrlo točno, razumljivo i razumno, ali nekoliko točaka prema gospodinu natu treba uključiti još u ovo izvješće. I sukladno tome će podnijeti amandmane. Kao prvo, treba spomenuti činjenicu da je da, treba spomenuti trenutnu situaciju masivnih kršenja ljudskih prava i terorističkih prijetnji koji ugrožavaju e, provedbu mirovnih operacija i koji sprečavaju ostvarivanje mira i nadziranje mira u tim područjima. To treba uključiti u ovo izvješće jer se ne može zadržati mir ako se prije nije uspostavio. Zatim kao drugo treba spomenuti potrebu da sve države koje sudjeluju u mirovnim operacijama poštuju ljudska prava i trebali bismo imati praćenje po tom pitanju od strane Europske unije. Budući da mnoge od tih država e, koji šalju e, vojsku da sudjeluju u tim misijama, e, vidimo da ipak među njima ima uvijek iznala slučajeva gdje se ne poštuju ljudska prava. Europska unija kao E, jedan od utemeljitelja tih operacija, se treba pobrinuti da se, ukoliko je to god moguće, poštuju ljudska prava. I na posljedku u Sjeni iz kluba Liberala želi reći da podržava ovaj nacrt izvješća. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Koliko sam shvatila gospodin Kuso Muj je odustao toga da da svoj doprinos i zamolit ću gospođu Bodil Valero da nam kaže nešto u ime kluba zastupnika zelenih. Hvala vam lijepa, nisam čula početak ove rasprave. Nažalost, došla sam kasnije, mala sam biti prisutna na jednom drugom sastanku odbora. Znate kako je to u Europskom parlamentu. Želim reći da je gospodin Zvijesek napravio dobar posao i vidim da su neke od naših primjedba već uključene u tekst. U našem klubu zastupnika smo govorili o mogućnosti da se malo više govori o financiranju. je na početku je rečeno da bi to trebao ići putem Europskog razvojnog fonda, ali to je bilo u 2003. godini i to je bilo privremeno. To nije bilo zamišljeno da će trajati cijelo vrijeme i stoga ćemo podnijeti neke amandmane o tome. Zatim imamo još jedno dodatno pitanje Tu se radi o slučajevima e, silovanja u Srednjoafričkoj republici i u drugim državama također. I to je nešto što vidimo e, pri misijama Ujedinih naroda i pri misijama Europske unije i to što se dobro pojavljuje. Mislim da je to bitno spomenuti u ovom izvješću. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodin Mihael Galer. Hvala vam lijepa. I ja se želim priključiti e, općenito pozitivnim primjedbama o ovom izvješću. Naglašam ono što je rekao kolega Stojevski, ali isto i ono što je rekao kolega Panjo. S time se slažem. Doista je tako da moramo pripaziti na to da u Africi postoje samostalna odgovornost za rješavanje tih kriza. To treba ojačati. Nije dovoljno da uvijek držimo u stanju pripravnosti naš instrument za e, postizanje mira u Africi, da zatim Afrička unija može redovito dobiti pomoć iz toga. Oni moraju sami, kada se radi o Afričkoj snazi za pripravnosti i o e, drugim strukturama, pokazati vlastitu volju da sudjeluju i sa vlastitim financijskim sredstvima. Bila sam, bio sam na sastanku o sigurnosti u Minhenu, sudjelovala sam na nekoliko radionica i na nekoliko panela i to se nekoliko puta spomenulo. Dakle, svjesni su tog problema. Možda, razmišljam o tome, bi trebali savjetovati da te afričke snage u pripravnosti stavimo pod regionalne organizacije. Afrika je toliko velika da skoro nitko na području Sahala se ne osjeća odgovornim za ono što se događa na Afričkom rogu ili što se događa na području velikih jezera. Možda bi to trebalo biti smješano kod Ekovasa ili kod Igata ili kod e, istočnoafričke zajednice kako bismo zbog te zemljopisne blizine, onda pronašli tu političku volju da se to samostalno financira. Amerikanci su rekli da imaju odgovarajući program za to. Bili bi spremni sami ustupiti 75% financijskih sredstava, a Afrikanci bi samo trebali onda nadopuniti taj fond sa 25%. To pomaže dakle, na konkretan način i kratkoročno gledano, ali to nije stvarni doprinos tome da oni sami pojačaju svoju odgovornost. Evo, toliko o tome iako o tome svakako možemo i raspravljati. Imam dvije primjedbe i siguran sam da Joffrey očekuje to i od nas. Naime, u uvodnoj odredbi Kve je on s pravom spomenuo da članak 41. stavak 2. zabranjuje izdatke e, koji terete proračun, ali to se odnosi samo na operacije Dakle, prije operacije i nakon operacije sam siguran da se ipak nešto može poduzeti. A u točci 13. je on, kao što smo to mogli očekivati, se prije svega usredotočio na civilna sredstva. A, mislim, komisija ima i program obuci i opremi, ako se točno sjećam, a opremi, taj dio, to je onda nešto što se tiče toga da bi smo kad kad mogli dakle, imati i vojnu, vojno opremanje. I ako želimo imati taj sveobuhvatni pristup, onda bi možda tu mogli reći i civilno vojno, jer se to koristi kod savladavanja kriza. Eto, toliko mojim primjedbama. Thank you, Mr. Van... Hvala. Gospodine Van Norden, eh, želite li odgovoriti na ove primjedbe? Da, hvala vam. Želim eh, zahvaliti izvjestiteljima u sjeni na njihovoj kontinuiranoj potpori i eh, uglavnom su vrlo pozitivno nastrojeni, ali E, što se tiče e, uvodnih izjava P i R, mislim da možda ne trebamo previše tu e, dlačiti, zato što poruke koje ovdje su, se pokušavamo prenijeti su dobro sadržane ako i, i pažljivo smo birali formulacije, ako baš želite možemo možda pokušati to promijeniti. E, zatim e, što se tiče ovog pitanja afričkih snaga u pripravnosti, to je ključni element i e, Mihael ima pravo. Ali kada bismo uspjeli operacionalizirati regionalne grupacije, a, tu bi bilo mnogo više posla, a moramo biti ozbiljni jer e, naravno možemo e, se razmahivati izjavama, ali iza toga postoji stvarnost e, i realnost i morat ćemo pokazati u praktičnom smislu i više obuke i financijske potpore i tako dalje. Mislim da što se tiče Mislim, mislim da ono što mi možemo napraviti jest da e, u prijestolnicama afričkih e, država e, mi promoviramo odnosno potičemo njih da donesu svoj doprinos. To je to je stvarno nešto čime možemo napraviti razliku. U svakom slučaju hvala kolegama, nadam se da amandmana neće biti previše i da ćemo moći radosno nastaviti s radom. Hvala vam lijepa. Mogu vam obećati da ću a, pažljivo provjeriti, odnosno proučiti mogu li promijeniti naslov izvješća na vlastitu inicijativu. U svakom slučaju to ću provjeriti i javit ću vam što sam otkrila. Evo sada, čini se smo došli do kraja e, ovog dijela sastanka. E, još jednom e, su me podsjetili da vas podsjetim na rok za podnošenje amandmana. Radi se o 23. o datumu 23. veljače do podneva. Molim vas pazite, rok je 23. veljače. Hvala vam na vašem doprinosu i sutra nas čeka zanimljiv dan. Hvala.